Good afternoon once. Dobar dan još jednom, poštovani kolege. Moramo započeti s našim eh, radom na sljedećoj točki dnevnog reda, odnosno zajedničkom saslušanju AFET DROA o globalnoj političkoj obvezi i dužnosti zaštite, kao što znate. Dužnost zaštite je globalna politička obveza koju su podržale sve zemlje članice UN-a i također svjetski sastanak na vrhu 2005. godine kojim se želi spriječiti genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i ovo sadržanje se održava pravovremeno s obzirom na situaciju u Siriji i također s obzirom na stanje u drugim zemljama koje je vrlo dramatično. Svake godine odbor AFET priprema prijedlog preporuka Europskog parlamenta vijeću koje pridonosti pripremi europskih prioriteta za, zasjedanje glavne skupštine UN-a. Ovo izvješće je pripremljeno ove godine i izradio ga je gospodin Andrej Kovačev za 72. sastanak Opće skupštine UN-a i izglasano je 30. svibnja u Afetu, a jedan odlomak je posvećen upravo pitanju dužnosti zaštite. U izvješću Citirat ću, traži se dalje jačanje uloge dužnosti zaštite kao važnog načela u zemljama članicama UN-a. So, uh, work on conflict resolution, human rights. Dakle, da se nastavi rad zemalja članica UN-a na rješavanju sukoba, zaštiti ljudskih prava i razvoja i nastoji se dalje pružiti potpora UN-u u tome da on nastavi igrati ključnu ulogu u pruženju pomoći zemlja, zemalja u provedbi dužnosti zaštite i u promicanju šire definicije koncepta ljudske sigurnosti i načela e, dužnosti zaštite. Ovdje e, dajem, e, želim pozdraviti također i dopredsjednicu E, odbora DROA, gospođu Lohbiler, koja će nam dati kratak uvod, a e, želim ispričati predsjednika odbora DROA, gospodina Pancerija, koji je bio zadržan drugim obvezama. Hvala gospođo Šuljica, drago mi je što imamo zajedničko saslušanje odbora AFET i DROA. I Glavni tajnik e, UN je rekao da su kršenja ljudskih prava danas rat sutra. Dakle, dužnost zaštite je važan pojam kojim se mjeri čine li i vlade i međunarodna zajednica sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitile ljudska prava prije nego što bude potrebna vojna intervencija. Dakle, dobro je da o tome raspravljamo i sa stajališta ljudskih prava u odboru DROA. Drago nam je što je ovdje pravi stručnjak o ovom pitanju, gospodin Sujmonović, posebni savjetnik UN-a o dužnosti zaštite. I kada smo razgovarali o stanju u nekim zemljama na odboru DROA, samo smo spominjali i mogućnost da se e, primjeni ovo načelo dužnosti zaštite. U pododboru za ljudska prava također smo izradili izvješće na vlastitu inicijativu o povredama ljudskih prava u kontekstu zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, što uključuje i genocid i to će izvješće biti uskoro usvojeno, a opet e, tu priznajemo važnost e, ovog koncepta, odnosno pojma dužnosti zaštite. Evo, mislim da mogu slobodno reći da u našoj rezoluciji koja se bavi nadolazećom glavnom skupštinom UN-a također spomenjamo ovaj koncept dužnosti zaštite, tako da je to nešto o čemu vrlo često raspravljamo. Gospodin Simonović, posebni zastanik izvjestitelj UN-a je ovdje koji će održati izlaganje, a također tu imamo i e, gospodina Adamsa koji je ravnatelj e, Centra za dužnu zaštite u New Yorku i gospodina Reka Davida, istaknutog profesora prava na e, sveučilištu u Briselu i gospodina Lefa koji je glavni dotajnik za globalna gospodarska pitanja i za pokladne točke dužnosti zaštite. Evo, imamo izvrsne stručnjake ovdje. Možemo započeti sa gospodinom Šimonovićem. Hvala. Poštovani supredsjedatelji, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dopustite mi da započnem time što ću zahvaliti organizatorima što su uvrstili na dnevni red ovo pitanje dužnosti zaštite i na tome što su me pozvali da sudjelujem u ovom saslušanju. Meni je ovo izvrsna prilika da vas izvijestim o sadašnjim izazovima koji se postavljaju pred dužnost zaštite i također da pred vas iznesem svoje razloge za zabrinutost, ali i za nadu. Također e, ćemo tijekom e, saslušanja imati čast čuti gospodina Simona Adamsa koji je moj kolega i prijatelj s kojim često surađujem u Njorku kao i istaknutog akademika gospodina Davida i gospodina Leva. Dakle, sastav panela odražava potrebu da zajedno radimo na dužnosti zaštite, što znači i međunarodne organizacije i udruge, civilno društvo, nevladine organizacije, akademike i zemlje članice. Čuo sam da je razina razumijevanja dužnosti zaštite među zastupnicima dosta različita, tako da ćemo dati jedan uvod o tom pojmu i onda ćemo prijeći na sadašnji razvoj događaja. 2005. godine kada su usvojeni sudišni dokumenti konferencije i to su učinili svjetske vođe, dakle šefovi država i vlada, oni su time podržali načelo dužnosti zaštite. Što znači dužnost zaštite? Pa kao prvo, to je primarna obveza svake zemlje članice da pruži zaštitu stanovništvu na svojem teritoriju od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i od etničkog čišćenja. U slučaju da ta zemlja članica nije u stanju pružiti takvu zaštitu samostalno, to je onda obveza drugih zemalja članica kojima je dužnost pružiti pomoć toj prvoj zemlji članici. No, međutim, ako država uopće ne uspjeva zaštititi stanovništvo na vlastitom teritoriju ili je i sama uključena u počinjenje zločina, onda je zajednička odgovornost svih zemalja članica zaštititi to stanovništvo i to učiniti putem sustava UN-a, što uključuje također i Vijeće sigurnosti UN-a. Te aktivnosti mogu imati različite oblike od e, mirnodopskih mjera poput posredovanja ili medijacije sve do upotrebe prisilnih mjera poput sankcija i kao posljednje otočište upotrebu sile. Europski parlament je pokazao značajno zalaganje za dužnost zaštite od samog početka i to se zalaganje jasno odražava i u rezoluciji Europskog parlamenta iz 2013. godine i riječ je vjerojatno o najsnažnijoj rezoluciji o dužnosti zaštite koju je ikad usvojilo neko međuvladino tijelo iako je plan akcije koji se tražio u rezoluciji pod e, nazivom konsenzus o dužnosti zaštite nikad se nije ostvario. Nakon rezolucije uslijedile su brojne mjere, recimo imenovanje gospodina Lefa, e, kontakt osobe za dužnost zaštite, sve to jašanja sustava e, ranog upozoravanja u vanjskim službama pod nazvom PRISM, pa sve do europske globalne strategije, e, vanjsko-političke strategije koja također istaknut, na istaknutom mjestu spominje dužnost zaštite, pa sve do usvojenog konsenzusa o razvoju koji također spominje dužnost zaštite. Drago mi je što ste organizirali ovo saslušanje i smatram ga doista pravovremenim. Naime, dužnost zaštite na globalnoj razini suočava se sa nizom izazova. Dakle, imamo jedan globalni pomak od vrijednosti i vanjske politike koja je temeljena na međunarodnom pravu i vrijednostima prema nacionalno utemeljenim interesima i mjerama i to se negativno odražava na dužnost zaštite. Potpora Europske unije dužnosti zaštite je stoga doista dobro primljena u UN-u. Da pače, smatram da je dužnost zaštite zapravo sada na prekretnici. Zašto? Postoji veliki jaz između svečanog preuzimanja obveze dužnosti zaštite i e, zaštite od spomenutih zločina. Od 2005. godine preuzimanje obveze dužnosti zaštite je ponovljeno više puta na stotine zastupnika i predstavnika zemalja članica koji sudjeluju u radu Opće skupštine UN-a stalno ponavljaju svoje zalaganje za dužnost zaštite i također niz rezolucija u Vijeću sigurnosti je spomenulo dužnost zaštite i više od 20 e, rezolucija Visokog vijeća i gotovo sve mirovne rezolucije danas e, sadrže također spomen važnosti zaštite civila. No, trebamo se suočiti sa stvarnošću. Imamo povećanje ratnih zločina i sličnih zločina, dakle suočavamo se sa sve većim brojem sukoba i sa sve većim brojem stradanja civila u sukobima i također imamo sve veći udio civila koji stradavaju u raznim sukobima. Što to znači? Civili su ili žrtve neselektivnih napada ili ih se namjerno napada, no u bilo kojem slučaju govorimo o ratnim zločinima i ako se ta praksa sve više širi ili je sustavna, onda govorimo i o zločinu protiv čovječnosti. Posljedice svega toga su dobro poznate svima Primili ste najveći broj izbjeglica od kraja drugog svjetskog rata, više od 21 milijun izbjeglica, veliki broj od kojih traži sigurno utočište u zemljama Europske unije. Dakle, mislim da je dužnost zaštite na prekretnici. Ili će se učinkovitije provesti ili će se svesti na prazna obećanja i izgubiti na važnosti. Što možemo učiniti? Kako možemo pomoći? Iako je i situacija, a i kretanje događaja nepovoljno, mislim da postoji također zamah koji nastoji sve to preokrenuti i ja ću sada nastojati objasniti zašto je dobra dobar trenutak za preokretanje stanja stvari. Dakle, imamo kao prvo glavnog tajnika UN-a koji je dao prednost prevenciji, odnosno spriječavanju dužnost zaštite je sastavni dio njegovog programa prevencije gdje se stavlja naglasak naročito na potrebu sprječavanja e, zločina poput ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Ako je on najavio reforme koje se usredotočuju na e, sprječavanje, onda to može dovesti do izmještanja sredstava u pravcu sprječavanja i također do zbližavanja tri stupa UN-a, a to su mir i sigurnost, razvoj i ljudska prava i e, u to upravo u cilju sprečavanja e, ovakvih zločina. Ja imam relativno nov mandat e, u sklopu dužnosti zaštite, tek nešto više od godinu dana imam taj mandat, a dolazim sa jedne druge funkcije gdje sam bio pomoćnik glavnog tajnika za ljudska prava i to je bilo vrlo operativno radno mjesto. Dakle, ja sam se posjetio e, sve lokacije gdje su se dogodili takvi zločini. i mjera uspješnosti UN-a nije broj rezolucija ili izvješća koje usvajamo, nego zapravo promjena koje djelovanje UN-a unosi u živote ljudi i e, u vezi sa počinjenjem ovakvih zločina. Ja sam e, preuzeo ovaj mandat i stavio sam zapravo raditi kao i u prethodnom mandatu. Dakle, ono što je važno je dužnost zaštite u praksi. I to znači da trebamo također snositi odgovornost i za sprječavanje, što je ovdje od ključne važnosti. Dopustite mi da s vama podijelim jednu dobru vijest. Glavni tajnik je kao temu svojeg godišnjeg izvješća o dužnosti zaštite prihvatio upravo odgovornost za zaštitu i to pokazuje pomak sa konceptualne rasprave prema operacionalizaciji ovog načela. Dakle, odgovornosti zaštite. Jučer sam podnio izvješće pod naslovom Provedba dužnosti zaštite i odgovornost e, spriječavanja glavnom tajniku. On e, će to pročitati, onda će se to prevesti na sve jezike UN-a i 6. rujna ćemo u, na glavnoj skupštini UN-a imati formalnu raspravu o tom izvješću. Iako izvješće još nije u potpunosti odobreno, mogu vam reći koje su njegove glavne preporuke zemljama članicama, međuvladinim tijelima i koje su ključne obveze koje je preuzelo tajništvo UN-a, što uključuje i glavnog tajnika UN-a. Evo, počet ću sa preporukama zemljama članicama. One koje još to nisu trebaju postaviti kontakt osobu za dužnost zaštite i sve zemlje članice trebaju potpisati i ratificirati sporazume o ljudskim pravima koji su relevantni za sprječavanje zločina. Sve zemlje članice također trebaju u svoje E, izvješće e, o nacionalnoj reviziji e, uključiti izvješće o potencijalu, odnosno riziku od nastupanja takvih zločina i sve zemlje članice trebaju iskoristiti ključne mehanizme parlamentarne rasprave u cilju provođenja procjene rizika, a također i u cilju rasprave o mjerama kako spriječiti pojavu takvih zločina. Što to može značiti? Pa to mogu biti recimo rasprave o proračunu gdje se izdvajaju odgovarajuće sredstva za sprječavanje zločina. To mogu biti izvješća tijela za zaštitu ljudskih prava ili pravobranitelja ili će se možda održati jedna opća rasprava o sprječavanju zločina kako bi se ustrojili posebni odbor ili povjerenstva ili pododbori koji će se baviti sprječavanjem zločina. E, kada je riječ e, o ovim konkretnim preporukama, ja sam se već e, obratio nekim mrežama parlamentaraca, prave branitelja i nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i e, oni su spremni poraditi na praktičnoj provedbi ovih e, preporuka i ja ću svakoj od tih e, mreža dostaviti konkretan nacrt kako provesti te preporuke. Prijeći ću sada na međuvladine mehanizme. Glavna skupština bi trebala usvojiti postupovnu rezoluciju kojom se sprečavanje zločina i dužnost zaštite uvrštavaju na dnevni red e, glavne skupštine UN-a i to će sadašnju neformalnu interaktivnu raspravu pretvoriti u formalnu raspravu o e, dužnosti zaštite i sprečavanju zločina i E, formalna rasprava će e, donijeti veću težinu tim pitanjima, a osim toga imat ćemo i službeni zapisnik ovih rasprava. Proces e, povremene revizije treba također naći prostora u sprječavanju zločina. Dakle, trebaju se iskoristiti nacionalna izvješća koja će sadržavati procjenu rizika od zločina i mjere koje su potrebne za suočavanje sa ovim poteškoćama i također u raspravi će se razgovarati o tim izvješćima i izvjeće se odgovarajuće preporuke o ishodu revizije i to se treba također nalaziti u preporukama. Dakle, zamisao iza svega nije upirati prstom u zemlje članice u kojima postoje neki majkovi u vezi sa sprečavanjem zločina, nego se time želi mobilizirati i energija i potpora zemalja članica kako bi te zemlje ispravile stanje. Također, Glavna skupština UN-a treba raspravljati o vlastitoj ulozi u sprječavanju zločina i to bi trebalo eh, također biti jednom godišnje i tema na raspravi sastanaka vijeća sigurnosti. Treba se staviti naglasak na odgovornost članica Vijeća sigurnosti prema drugim zemljama članicama i to e, zbog njegovog djelovanja i nedjelovanja po pitanju sprječavanja zločina. Sada ću reći nešto o obvezama glavnog tajništva i glavnog tajnika. Glavni tajnik e, treba i dalje izrađivati okvirnu ocjenu naših zajedničkih napora u pružanju dužnosti zaštite i također ured treba E, dostavljati i jedan uvid temeljen na dokazima u strukturne i operativne mjere kojima se nastoji smanjiti opasnost e, od zločina. Također tajništvo treba poboljšati suradnju između različitih tijela UNA koja su bitna za sprječavanje zločina i na kraju glavni tajnik treba primijeniti članak 99. povelje kako bi e, zločini i rizici od takvih zločina e, bili i e, uvaženi i kako bi vijeće sigurnosti saznalo za to. Dakle, uvaženi zastupnici, vi imate važnu ulogu u promicanju provedbe ovih preporuka i također općenito pojma dužnosti zaštite. Zašto? Pa, kao prvo, vi ste Europska unija, a kao drugo, vi ste parlamentarci. U ovim izazovnim vremenima na globalnoj razini Europska unija mora igrati globalnu važnu ulogu u zagovaranju dužnosti zaštite i također e, u borbi protiv e, nastupanja takvih zločina. Parlamentarci također e, trebaju poticati i odgovornost u tom smislu. Osim dugog popisa mjera koje ste sami uvrstili u parlamentarnu rezoluciju o, dužnosti zaštite iz 2013. godine, možda ćete htjeti razmotriti i neke druge dodatne mjere. Možda ćete recimo htjeti održati jednogodišnju raspravu o sprječavanju zločina i o ulozi različitih institucija Europske unije u tome. Možda ćete htjeti recimo iskoristiti već postojeće rasprave koje jesu na dnevnom redu za procjenu rizika i razmatranje mjera koje se mogu poduzeti gledajući unutar Europske unije, ali isto tako i okrećući pogled prema van, prema najbližem susjedstvu, ali i prema ostatku svijeta. Znam da Europska unija nije na vrhu popisa regija gdje se mogu dogoditi zločini protiv čovječnosti ili ratni zločini, ali ja vas uvjeravam da ne postoji zemlja u kojoj nema rizika od takvih zločina. Tako da vi ova e, dva odbora koja sudjeluju na ovom saslušanju ili neki drugi odbori mogli e, održati e, raspravu ili tražiti raspravu o tome na plenarnoj sjednici. I na kraju, dame i gospodo, kada govore europarlamentarci, svijet sluša. Dakle, pozivam vas e, da iskoristite svoj utjecaj na globalnoj razini, unutar europskih institucija i na nacionalnoj razini kako biste ojačali dužnost zaštite. Hvala vam lijepa i sada sa zanimanjem očekujem raspravu. Zahvaljujem vam. E, gospodin Šimonović e, je moj sunarodnjak, evo pa sam morala još to reći. Our next speaker is, uh, Evo, drago mi je što smo imali priliku gostiga. Sada dajemo gospodinu Davidu riječ sa u Briselu. 15 minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjednice što ste mi dali riječ. Hvala organizatorima što su organizirali ovaj sastanak i pozvali mene da ovdje govorim. Govorit ću E, kao e, što ste čuli moje će izlaganje biti akademsko e, odgovornost za zaštitu sa aspekta međunarodnog prava govorit ću u dva dijela to je stara obveza odgovornost za zaštitu to je prilično, prilično stara obveza. A vidjet ćemo koje su posljedice, pravne posljedice te obaveze. E, stara obaveza. Stara obaveza od strane država. Možemo ići na deklaraciju nezavisnosti e, SAD-a, Eh, iz 1767. Eh, gdje se naglašava da vlada, citiram, eh, vladu uspostavljaju ljudi kako bi se garantirala prava na slobodu u traženju sreće. Povelja Ujedinjenih naroda članak prvi kaže E, cilj Ujedinjenih naroda e, e, čitam da se realizira međunarodna suradnja u razvoju i poticanju poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve. Ovdje imate još jedan izvor koji nije nedavan. Ovaj tijek vremena i temeljna ljudska prava imamo i u premambuli se kaže da su se narodi obvezali na osiguravanje države članice osiguravaju u suradnji sa uh, Ujedinim narodima poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda to je nešto što je vrlo dobro poznato. E, govorimo o, tom, e, o toj obvezi zaštite. A sada ću govoriti o sadašnjoj situaciji. Ovdje već imam te pre, premise pravila pakta o E, ljudski, e, civilnim pravima koje kažu da se stranke obvezaju na poštivanju i garantiranju e, prava svim pojedincima na svom teritoriju njihovih prava, prava koje im pripadaju. Taj pakt E, kaže u jednoj općoj primjedbi koja je e, usvojena 2004. ta pravna obveza da se e, jamče sva prava zadaju obvezu svim šefovima vlada da, da se ta prava ne napadaju a u pozitivnom smislu da se poduzimaju mjere da ta prava nisu fantomska prava. I e, e, imamo jednu e, poznatu pravnu formulaciju, to je due diligence ili dužna pažnja E, to potiče iz e, arbitraže e, u Alabami u 19. stoljeću koja definira odnose između Ujedinjene kraljevine i SAD-a. To su stari izvori te obaveze. Nedavni izvori, govorit ću o prvoj rezoluciji e, Vijeća sigurnosti kada se radilo o situaciji u Darfuru. Vijeće sigurnosti podsjeća e, da prvom šefu e, sudanske vlade treba garantirati poštivanje ljudskih prava i javni poredak. I konačni dokument sastanka na vrhu 2005. E, godine e, stavak 138. E, formalno nalaže R2P. Svaka vlada mora štititi svoje stanovništvo od genocida i zločina protiv čovječnosti Dakle, treba prevenirati te zločine kao, i poticanje na te zločine svim potrebnim mjerama. Vijeće sigurnosti je e, otada primijenilo te odredbe više puta od 60, više od 60 puta zaštitu žena i djece E, i drugih u borbi protiv terorizma, u borbi e, u e, sprečavanju sukoba, u sprečavanju trgovine oružjem. Vijeće sigurnosti je to ponovilo u raznim situacijama u Gini Bisao, u Burundiji, u Libiji, e, obali Slonovače, Jemenu, e, e, e Centralnoafričkoj republici, Bosni i Hercegovini, Južnom Sudanu, Liberiji i tako dalje. U svakoj od tih situacija imamo jedan kredo. Pravo se sastoji od kreda Dakle, to pravo treba osigurati. Pravo na zaštitu. Međutim, to pravo ne osiguravaju samo države, već i međunarodna zajednica. E, e, to je opća formulacija međunarodna zajednica, dakle sve države e, moraju imati institucionalni plan za tu zaštitu uvijek se e, vraćam na 2005. godinu gdje je glavna skupština rekla e, međunarodna zajednica u okviru Ujedinjenih naroda mora provoditi diplomatska, humanitarna i druga mirna sredstva Eh, u skladu sa poglavljima 6 i 8 povelje da eh, štiti stanovništvo od genocida i zločina. Dodaje se eh, vijeće su u sukladnu povelju, povelji i poglavlju 7 Vijeće sigurnosti dakle osigurava provedbu ovih e, obveza To vidimo u praksi, vidimo izvještaje, važne izvještaje. Mm, e, istražna komisija o Ruandi, e, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, istraga o E, iz 1999. E, e, Darfur. U Darfuru stalno se podsjeća na obvezu zaštite. Nećemo sada izmišljiti toplu vodu. O, posljedice, pravne posljedice ovog pravila. To je pravilo međunarodnog prava. Obaveza da se štiti E, od strane države ili međunarodne e, zajednice da se štiti protiv e, zločina a nepoštivanje tog pravila povlači sankcije to stoji u tekstu Komisija za međunarodno pravo također određuje na tom području. To je te teorija, a iz teorije moramo preći u praksu. E, e, međutim, e, ta obveza se još nije dovela u pitanje ili netko nije, nitko nije pozvan na odgovornost što se nije držao te obveze. Trebali bismo uvjeriti Ruandu da, napadne e, Ujedinjene narode da nije e, provela tu obvezu. E, e u 1993. kada su međunarodne snage došle u Ruandu da zaštite u narod. E, e, glavni tajnik Ujedinih naroda e, je rekao da to su pitanja međunarodnog prava. Mi nismo za to nadležni. On kaže da tu nema nadležnosti. Komisija sama bi morala to reći Mm, e, to je nadležnost nadležnosti. Prema tome imamo obvezu koja povlači e, e, neke konsekvence mm, država i zemalja ili međunarodne zajednice. Dodaje se na E, imamo tu obvezu zaštite, to je malo šuplja formula. E, države moraju imati potrebna sredstva za ispunjavanje ovih obveza zaštite. E, to se kaže u rezoluciji o Haiti Policija mora imati financijska i logistička sredstva da bi ispunila svoju misiju tu imamo nešto konkretno, materijalno. U, recimo u Samali 14. libnja smo imali nešto e, slično. E, e, države moraju se držati međunarodnog prava u hipotezi e, nekog masakra na ovom planeti mogu li države intervenirati silom? Ne, osim ako nemaju mandat, e, izričiti mandat e, Vijeća sigurnosti. Hvala vam na pažnji. Hvala vam profesore David. A sada dajem riječi doktoru Samuelu Adamsu Doktor Adams eh, je autor nekoliko um, dokumenta i um, priloga o odgovornosti za zaštitu. Evo imate 15 minuta, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem i supredsjedateljima i drugim govornicima, posebice eh, mojem prijatelju gospodinu Šimonoviću kao i drugim E, drugim zastupnicima koji su ovdje i hvala vam što je to mogu govoriti pred vama. Možda da počnem s jednom ljudskom pričom jer kad e, raspravljamo zapravo svemu ovome radi se zapravo o ljudima. Prošlog rujna zamoljen sam eto da dođem pred Al Jazeera, Al Jazeera govoriti o događajima Alepe kao što sam to učinio. E, htio sam poslati SMS e, kolegama i prijateljima u Alepu da vidim imaju neke informacije. Tada sam shvatio da zapravo svaka osoba koju sam znao u Alepu je bila nestala, e, razmještena ili mrtva. I to je bio dotrežnjavajući trenutak jer kao što je rekao moj prijatelj gospodin Šimanović, E, to su tamna mračna vremena. Danas je zapravo da svjetska izbjeglice, kao što je rečeno, upravo 65 milijuna ljudi na svijetu razmješteno je zbog konflikata e, zločina i progonom. Najveći broj vjerojatno drugog svjetskog rata. I kada pogledamo globalnu situaciju vidimo da međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava je pod velikim pritiskom, namjernim bombardiranjem bolnica, i e, civila, to postaje prilično rutinski u slučajevima koje nadzire moj centar. Gotovo više 85% globalnih humanitarnih resursa troši se na posljedice problema koje su uzrokovali ljudi. dugovječnosti destruktivna moć konflikata kao Južni Sudan, Irak, Jemen prijeti da će preplaviti e, međunarodnu zajednicu kao i ratovi u ratu bivšoj Jugoslaviji tijekom 90-ih i povijesno zapravo ni jedno pitanje nije naj, najviše ocrnilo reputaciju e, Ujedinjenih naroda od toga što nije uspjela spriječiti ovakve zločine od Ruande E, i dalje. To zapravo potkopava ideju međunarodne zajednice i potkopava temeljne principe jedinih naroda. I moram reći da u nizu zemalja ovdje u Europi najveće zoni mira na svijetu, e, glasovi ksenofobije, E, okrivljavanja izbjeglica, opasnog autoritarianizma, desnog populizma postoje sve glasni proteklih godina. I nemojmo zaboraviti da riječ o genocid je trebala biti izmišljena kako bi se uopće shvatili e, strahote koje su na Židovima počinili nacisti u drugom svjetskom ratu. I u Srebrenici prije 22 godine dogodio se drugi genocid u Europi koji pokazuje da jedna zemlja i kontinent nikada nisu u potpunosti imuni na prijetnju takvih e, stravičnih zločina. Ali e, povijest nas treba uvijek e, usmjeravati u pravom smjeru jer kada je 2005. na svjetskom samitu UN-a usvojena obveza zaštite, ojačali smo razumijevanje metoda i mjera koje potkopavaju politiku e, masovnih e, grobova i, odreda smrti. I e, sjetimo se sada da imamo gotovo univerzalno prihvaćanje abstraktnog koncepta da sve države imaju dužnost zaštite svojih populacija od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti i Treba se sjetiti da iako su neki mediji predviđali da su Libija i Sirija groblje ATP-a činjenice pokazuju upravo suprotno kao što su spomenuli neke od govornika u pet godina prije 2001. i libijske intervencije ATP se jedino spominja u četiri rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, a u šest godina od tada Vijeće je donijelo 54 rezolucije koje je izravno govore o zaštiti, o obvezi zaštite i niz rezolucija usvojila je mjere da se suoči sa takvim zločinima u obali Bjelokosti, Jemenu, Maliju, Južnom Sudanu, Središnjoj Afričkoj Republici itd. tako Dakle, poanta je da je zašto obveza ATP doista promijenila e, stanje u brojnim životima ljudi na brojnim mjestima, ali ipak to nije neprekinuti triumf niti E, samo uspjeh, nego upravo ono posebice što smo vidjeli poslije onoga što se gleda u Libiji, moramo e, e, pokazuje da moramo doista sprečavati zlouporabu načela, ali veliki izazov međunarodnoj zajednici danas je braniti sva ljudska prava i humanitarne standarde od napada i dubina, intenzitet sadašnjih oružanih konflikata učinio ATP još relevantnim nego ikada. Sada dopustite da se usredočimo na tri područja gdje nam treba posebna pozornost i gdje Europa i parlament mogu doista učiniti veliku razliku. Prvo je u području prevencije masovnih zločina. je u srcu e, zaštite Europska unija također igra važnu ulogu u iskorjenjivanju globalnog siromaštva korištenjem e, i e, ciljeva državog razvoja u sljedećem desetljeću trebamo poboljšati alate da ublažimo e, ovu socijalnu marginalizaciju sukoba i ekonomsku nejednakost i borbe oko resursa koje prijete društvima. Kada pogledamo recimo o Burundi ili Mijanmar, vidimo koliko je zapravo teško ponekad rano upozorenje pretvoriti u preventivno djelovanje. Međutim, od 2005. vidjeli smo također i stalni razvoj međunarodnih struktura za prevenciju masovnih e, zločina. I također države su bolje u konsolidaciji domaćih struktura kao nacionalno mirovno vijeće u Gani koje je samo jedan primjer i najvažnije s našeg gledišta je 59 zemalja koje tvore više od jednu četvrtinu ukupnih članica UN-a imenovala je visokog dužnosnika kao fokusnog, kao kontakt točku u globalnoj mreži. Pozdravili smo i nove članice kao Peru, Kambođu, Kanadu, Keniju, Rumunjsku, Južnu Afriku. A od svibnja ove godine 23 od 28 članica Europske unije imaju kontakt osobu za RTP i Europska unija je prva regionalna organizacija koja se uključila u globalnu mrežu, što pozdravljam. upravo je došao Kristijan Lefe u pravom trenutku na taj komentar. I također potičem preostalih pet zemalja članica Europske unije da imenuju fokusne točke za RTP. Također podcrtavam i ulogu Europskog parlamenta u prevenciji masovnih zločina. E, tijekom lipnja prošle godine 185 parlamentaraca iz 23 nacionalnih parlamenta Europskog parlamenta e, stvorili su mrežu, Europsku mrežu parlamentaraca za sprečavanje genocida i masovnih zločina i protiv zanijekanja genocida. A mreža također želi osigurati da se RTP implementira posuda i doista vjerujem da E, se još parlamentaraca europskih treba priključiti ovoj skupini. Usvojio je parlament rezoluciju e, o zemljama gdje postoji opasnost od masnih zločina kao što Sirija, Irak, Irak Mijanmar, Južni Sudan, Filipini, Jemen, Središnja Afrička republika, Burundi i Somalija. E, mislim da je to dokaz, kao što je rečeno od strane prijatelja, da se parlamentarci vide kao e, dio šireg svijeta. Ja mislim da jezik ETP trebao biti uključen u svaku rezoluciju parlamenta kada gdje je to moguće, kao što je bilo uključeno rezoluciju o situaciji u Demokratskoj Republici Kongo koja je iznesena ranije ovog mjeseca. Također želim ukazati na reviziju 2013 od strane parlamenta e, o funkcioniranju Europske unije i službe za vanjsko djelovanje i vjerujemo da S kao što je preporučeno, treba razviti krizni e, krizni tijelo koje treba e, djelovati u sprečavanju krize i također e, prepoznaje, želim podsjećati da cijenimo napore Europske unije i Europske unije kao najvećeg kontributora financijskog europskom sustavu, UN sustavu i također pozdravljam i novi europski konsensus o razvoju potpisan ovog, ovog, ovaj mjesec od strane Vijeća Komisije parlamenta i visoke predstavnice. I tu e, se govori o potpori, o sprječavanju masovnih zločina i odgovornosti za zaštitu. Međutim, tamo gdje prevencija ne uspije i dođe do zločina, moramo poboljšati sposobnost brzog odgovora, dakle drugi područje održavanja mira i zaštite i treba ovdje spomenuti da 10 od 16 sadašnjih misija e, imaju u mandatu zaštitu civila, što je 95% od ovih 100 tisuća piskipera u misiji. Znači, mirovnjaci UN-a su u središtu stabilizacije konflikata i zaštite civila i u puno zemalja diljem svijeta mirovnjaci su na prvim e, linijama e, zaštite ali vrijeme između odobravanja misije u sigurnom vijeću sigurnosti e, raz, raz, mogu proći mjeseci, na primjer Afričkoj Republici mirovnjaci su došli tek godinu dana nakon odobrenja mirovna organizacija nakon što 85% muslimanske populacije već bilo ubijeno ili razmješteno. Još jedna e, važna načelo Kigali, načelo o zaštitu civila, sada je uključeno također u ETP i u 40 država potpisala ova načela koja predstavlja, što predstavlja više od polovicu mirovnjaka UN-a. 15 zemalja članica EU podcrtala, usvojila je načela Kigalije i e, također moram e, reći da prema zadnjim brojkama jedna zemlja članica EU nije među 20 e, glavnih e, E, doprinositelja e, u smislu ljudskih resursa, policije, vojske i tako dalje. E, Italija je prva, ali ona je tek na 21. mjestu od svih europskih zemalja. Dakle, Europski parlament treba primijeniti soft i politički pritisak za ETP i zaštitu civila u operacijama zaštite civila 4. veljače prošle godine parlament je usvojio jednoglasnu rezoluciju koja priznaje sustavno e, progon od strane e, islamske države kao genocid i također poziva zemlje članice da zaštite i daju pomoć uključujući vojnu svim e, manjinama koje su na koje cilja ISIS. I također je važno da oni koji počine zločine trebaju biti suočeni s međunarodnom pravdom. Tako da u ovom kontekstu moram reći da 16 sadašnjih misija diljem svijeta uključuju se četiri vojne operacije gdje europske e, postrojbe jačaju e, zaštitne snage zemalja u kojima se događaju zločini. I treće područje je e, borba protiv nekažnjivosti nakon počinjenja zločina. Znači, e, jačanje odgovornosti je ključni dio e, tog osiguranja da se to nikad ne ponovi i Europski parlament je najveći parlament u svijetu koji e, službeno priznaje dan sjećanja na holokaust, ali svejedno trebamo poboljšati svoju mogućnost da se ponovno objavamo države nakon konflikta. E, također postoje i druge velike povijesne izazove, a posebice borba protiv nekažnjivosti. E, Međunarodni kazneni sud je jedan od važnih e, elemenata ovdje. Ono što znamo je da je međunarodna pravda zarazna i da odgovornost može djelovati kao faktor odvraćanja. Napredovali smo i s domaćim i regionalnim mehanizmima u Kambođi, Argentini, Senegalu i postoje obećavajući razvoj što se tiče opće skupštine UN-a i međunarodnih instrumenta za istraživanje zločina u Siriji, ali trebamo sustavno primjenjivati međunarodno pravo i apeliram na parlament da uspostavi za Irak međunarodni mehanizam za e, istraživanje zločina ISIS-a u Iraku kao i genica protiv jezida. Evo, krenula sam sa Sirijom pa bi završio sa Sirijom isto tako i rekao bih koju sam dobio, poruku koju sam dobio iz Alepa od Kalida, svog prijatelja prošle godine e, usred bombardiranja od strane Sirije i ruske vlade. Evo, kaže sljedeće. Lepo će biti potpuno uništen ako E, znači nas nastave bombardirati, svi ćemo poginuti, pomozite nam, molim vas. Zaista, ljudi su važni i parlamenti, institucije, vladne institucije su važne i ideje su važne. Mi živimo u vremenima e, koja su teška i borimo se zaštititi ljudska prava i humanitarne norme koje su razvijene tijekom posljeg stoljeća i kako bismo osigurali da one imaju značenje za one najosjetljivije na svijetu od Sirije, Sudana, Burme, Burundija, oni koji počinjavaju masovne, e, masovne zločine, e, žele da se vrati doba nekažnjivosti i nedjelovanja. I upravo razlog zašto je izmišljen ATP nije zato što neko htio neki lijepi novi akronim, nego upravo zbog Ruande, zbog Srebrenice, zbog Darfura. ATP se pojavio zbog toga što je međunarodna zajednica se uvijek iznova suočavala sa stvarnošću masovnih zločina i morala je nekako odgovoriti. I ponovno danas međunarodna će se e, zajednica ocjenjivati po mogućnosti odgovora na ovo. Jer smo stavili na cjedilu ljude kao što je Kalid, ali obveza je da se nastavimo boriti za konzistentnu i učinkovitu implementaciju ATP p-a u Kongu, Južnom Sudanu, Mijanmaru i drugdje i vjerujem da je, uvijek moramo jačati ovu poveznicu između ljudi, ideja i djelovanja i nadam se da ovaj veliki parlament koji predstavlja 753 milijuna europljena e, može pomoći e, da se ove ideje e, doista održe i da se održi naša kolektivna odgovornost za zaštitu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Također zahvaljujem na ovom e, vrlo strastvenoj izjavi. Svi zahvaljujemo također i podsjećamo još jednom da ono što je uvijek potrebno je pridržavanje međunarodnog humanitarnog prava na pravi međunarodni redoslijed što u puno slučajeva u puno zemalja samo se razvijamo e, na načine koji se udaljavaju od toga, ali prije nego što dajem riječ gospodinu Lefleu, E, želim također e, dati i riječ e, članovima AFETA i odbora DRA da se jave za raspravu. Gospodin Buhner, izvolite, možda još neki. Gospodine Buhner. Zahvaljujem. Ja bih se htio nadovezati na ono što smo posljednje čuli. Meni se čini da postoji veliki jaz između zaključaka UN-a i praktične primjene. Naime, postoji jedan cijeli niz zaključaka i odluka koje zapravo nemaju nikakve konsekvence. Podsjećam na gazu, na zapadni Jordan i na druge prilike. Ne bih se htio samo na to ograničiti. Ili, na primjer, kako stoji situacija sa onim područjima gdje se bombardiraju cijeli gradovi sa ljudima i koji izađe na cestu bude ustrijeljen Tu zapravo nemamo nikakvu reakciju i tu bi bilo nužno e, premostiti taj jaz i djelovati praktično. Zapravo ovdje mi nedostaje e, mogućnost od strane un da primjereno djeluje u ovom pogledu. Što dakle možemo učiniti u ovom pogledu? Ja možemo prikupiti sve e, izjave gospođe Veržija, izvolite. Merci. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Kao mnogi ljudi koji se zanimaju za ljudska prava, za poštivanje ljudskih prava, za učinkovitost poštivanja, uvijek sam smatrala da je ta tema e, e, nešto temeljno, od temeljnog e, interesa E, ova situacija koja sada vlada je užasna. Ovo zlo koje vidimo u određenom periodu smo imali nadu, ali e, to se sve prilično loše završilo e, kao i primjena članka 7 povelje. Htjela bih vam reći ili pitati govornike kako bismo E, ovo pravo učinili učinkovitim, koja bi bila prva mjera ili prva stvar koju bismo trebali napraviti? Mislim da postoje pravni e, elementi, ali i politički elementi. Ujedinjeni narodi se suočavaju sa određenim blokadama, kako e, nadići te blokade i kako pravno e, pospješiti stvari, kako bi Europski parlament mogao djelovati drugačije od donošenja lijepih rezolucija. Europski parlament nema mnogo nadležnosti u vanjskim poslovima. Kako bismo mogli ići dalje od lijepih deklaracija? Gospodin Čip ima riječ.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 ako to povežete sa kampovima za izbjeglice u Turskoj i Libanonu, e, radi se o jednom valu, a informacije koje dobivamo, e, vjerovali smo da e, su te informacije vjerodostojne, međutim pokazalo se da je ta situacija i tamo zabrinjavajuća. E, da temeljni elementi e, nisu prisutni koji puta e, kakav je izravan impuls potekao iz toga poticaj kako se ljudi mogu vratiti kućama nakon ovih sukoba kako vi gledate na te mogućnosti Nažalost, e, imamo i onda ljude koji žele preko Turske e, e, doći u Europu. I došlo je došlo je do genocida nacionalnih manjina u nekim zemljama kad e, se susrećem s jazidima u Siriji, u Iraku, kad govorim sa kršćanima, e, tu imamo dramatičnih događaja. Parlament to e, uviđa, on vidi kako bi se zločini protiv sovjećanstva događaju Nemamo primjenu međunarodnog prava, međutim imamo, imam konkretno pitanje. Ova zaštita i pravo na zaštitu, obveza na zaštitu, kako to izgleda u izbjegličkim kampovima. Međunarodna zajednica nije dobro reagirala. E, to se ne tiče samo kampova u Turskoj. Kako kakove su posljedice mm, ove upitne situacije s ljudskim pravima u tim e, kampovima. E, govorimo o hibridnim ratovima. Mm, govorimo e, s jedne strane nema agresije, Radi se o, nekoj vrsti hibridnog rata. Kako s tim postupamo? Što tu činimo? A, ako ne možemo jasno imenovati počinitelja, aktera, e, nekoga ko bi mogao pravno odgovarati za to. Govorili smo o Ukrajini, tamo imamo 500 tisuća izbjeglica iz Donbasa i Luganska. O tome smo upravo raspravljali. predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija tu trebaju biti aktivni. Hvala lijepa. Izvolite, molim sljedeće govornike da budu što kraći. Hvala. Ovo su bila doista zanimljiva izlaganja i vrlo zanimljivo saslušanje. U Siriji i Iraku vidjeli smo da u slučajevima kada dođe do eskalacije sukoba međunarodni forumi su bespomoćni. Nisu u stanju poduzeti ništa. I to isto vrijedi i za armenski genocid i za Srebrenicu. Tu se nije moglo ništa poduzeti, a onda su izražena žaljenja i upućene su kritike zbog toga. Naprimjer, ja sam član Europske platforme za komemoraciju i mi bismo htjeli istražiti zločine komunizma. Da se učini nešto slično poput Nirmerga, kada su nacisti pozvani pred lice pravde. No, u slučaju komunizma to nismo mogli do sada učiniti. Čak i odavde, od Europske unije, nismo dobili neku pravu potporu natoč činjenici da je 2009. godine Europski parlament usvojio odluku kojom se nastoji djelovati svim pravnim sredstvima u ovom pitanju. Dužnost zaštite je načelo od izuzetne važnosti. Mora postojati jedno tako načelo i mi tako načelo moramo vrlo ozbiljno shvatiti i trebamo poduzeti ozbiljne korake kako bismo ga proveli u dijelu. Doista smo vam zahvalni na vašem radu i na vašim naporima. Hvala gospodine Tokeš. Mislim da ću zamoliti prvo gospodina Lefa da iznese svoje odgovore i mislim da su svima upućena pitanja u završnom krugu rasprave, tako da ću vas zamoliti onda redom da na njih odgovorite. Hvala predsjedateljice, nažalost stigao sam kasno i E, imao sam drugu obvezu, morao sam držati predavanje na jednoj drugoj konferenciji, Na u svakom slučaju drago mi je što vam se mogu pridružiti i konačno i pridružiti se mom dobrom prijatelju gospodinu Šimunoviću i e, gospodinu Adamsu, profesoru Davidu. Dakle, hvala vam na ovoj prilici. I doista mi je drago što sam ovdje. Ovo je prvi puta da imam e, priliku obratiti se Europskom parlamentu o pitanju dužnosti zaštite i to činim i u svojstvu zamjenika glavnog tajnika SVD-a i također kao kontakt osoba za dužnost zaštite. Iako e, smo već čuli da od početka 2016. godine se to provodi i ovo je doista dobrodošao izazov koordinacije naših politika na način koji će koristiti važnom radu koji provode i Ivan Šimonović i ostali kolege na međunarodnoj razini. Razmišljali smo o različitim načinima na koje integrirati i povezati dužnost zaštite i sprječavanje zločina u vanjskom djelovanju Europske unije. To je dio europskih prioriteta u sustavu UN-a i to ističemo svake godine na Skupštini one od 2005. godine, a veliki izazov je to provesti u djelo. Čuli ste jedan dio toga danas i to je odraženo također i u pitanjima koja su postavljena. Mi to nastojimo učiniti na tri različita načina koja će vam se možda učiniti vrlo birokratstvima, ali mi zapravo jesmo birokracija i na taj način e, Europska unija zapravo i provodi svoje politike. Kao prvo mi razvijamo, jačamo i prenosimo na druge svoje političke obveze, dužnosti zaštite i sprječavanja zločina. Drugo, e, uvrštavanje ovog koncepta u naše vanjsko djelovanje i kao treće promicanje i podizanje svijesti o tome među relevantnim subjektima. Kada je riječ o političkoj volji, pa to je zapravo stavljanje naglaska na dužnost zaštite u našem radu, naročito u radu koji nastoje ostvariti visoka predstavnica Mogherini u sprječavanju sukoba, u posredovanjima, medijacijama i u uzbližavanju sukobljenih strana i ukazivanju na njihove odgovornosti. A ako stvari izmaknu kontroli, kada jednom sukob započne, kada se kriza zahukta, Naša je zadaća podići svijest među svim subjektima, što uključuje i Europsku uniju i naše partnere, i upotrijebiti sve instrumente kojima raspolažemo, bilo gospodarske, razvojne, humanitarne i ine prirode. No, kada se jednom stigne u tu fazu i nažalost to se već dogodilo u Siriji, Iraku, Jemenu i drugim zemljama, Možda je prekasno ili preteško spriječiti počinjenje zločina. Dakle, spriječavanje i učinkovitije djelovanje u prevenciji, to je ključno i zbog toga nastojimo razraditi naš sustav ranog upozoravanja na sukobe i tu surađujemo sa UN-om u doradi takvog sustava kako bismo prepoznali naznake i kako bismo vidjeli kako možemo što prije primijeniti naše instrumente. I to je važan e, sastavni dio naših e, misija na terenu, misija SVD-a i tu nastojimo integrirati i dimenziju zaštite civila u našem djelovanju, a također se zalažemo za to da i e, lokalni i nacionalni sigurnosti akteri, bili to e, vojna policija ili e, pod navodnicima civilna policija, budu svjesni i educirani o njihovim odgovornostima. No, kada je riječ o odgovornosti, a tu se postavlja i pitanje načina na koji radimo na međunarodnoj razini po tom pitanju, pa Treba zapravo sagledati situaciju izvan okvira sukoba i krize i posvetiti pozornost oporavku društva i pomirenju nakon krize. Tu nastojimo staviti naglasak e, na tom e, dijelu odgovornosti, dakle, da to kažem na jednostavan način, jednostavno pravda se mora provesti i mi se moramo pobrinuti da se pravda provede kako bismo ponovno stekli povjerenje stanovnika koji su sudjelovali u sukobu. I to može iziskivati mnogo vremena. Nedavno imali smo takve primjere u Latinskoj Americi, Argentini, u Čileu, u Središnjoj Americi gdje nakon 15 ili 20 godina su konačno počinitelji privedeni pravdi. Oni su mislili da su izgradili zidove oko sebe kojima su se zaštitili u obliku neke prijelazne pravde, ali zapravo ta odgovornost ne nestaje. Ona je stalno prisutna sukladno međunarodnom pravu i neće nestati odgovornost i to je nešto o čemu sam često razgovarao s Ivanom i drugim kolegama jest nešto što je na plećima počinitelja ali i onih koji su propustili pružiti zaštitu i to je važan element o kojem valja voditi računa. Dakle, to je kolektivna odgovornost, naravno ona je najviše uperna na one u društvu koji nisu preuzeli svoje odgovornosti u smislu pružanja zaštite tom društvu. Ali to ide i dalje od toga i to je jedan element koji se mora pozabaviti međunarodna zajednica. Zato je Europska unija nastoji poduprijeti čitav niz konkretnih aktivnosti što možda ne pomaže mnogo u srednjem roku, ali su bitne za budućnost. Evo, recimo, ako uzmemo primjer Sirije, mi e, surađujemo sa međunarodnim tijelima za pravdu i odgovornost u prikupljanju dokaza i u nastojanju uspostave novih mehanizama odgovornosti u Siriji, dakle međunarodnih neovisnih e, e, i nepristranih mehanizama kako bismo se osigurali da e, se prikupe dokazi za ono što mora uslijediti. Možda ste vidjeli u nekim novijim dokumentima da su ti elementi, ti pojmovi uvršteni u naše politike, u naš cjelokupan politički arsenal. Dužnost e, zaštite i e, sprječavanje zločina su također sastavni dio globalne strategije koju je visoka predstavnica predstavila prije godinu dana i kao nadopuna tome u nedavnoj komunikaciji o izgradnji otpornosti društava kako bi se društva mogla suočiti sa različitim napetostima i sukobima opet je sprječavanje zločina važan element u tome, a također u novom konsenzusu za razvoj e, mi također razmatramo ovu dimenziju u okviru našeg sigurnosnog i preventivnog rada. Dakle, to su područja na kojima se radujemo u budućoj suradnji sa našim partnerima u UN-u i tu nastojimo vidjeti kako to najbolje pretočiti u djelo. Također to radimo i na vrlo konkretan način. Razvijanjem e, čitavog instrumentarija koji stoji na raspolaganju našem osoblju i našim kolegama za rad na terenu u prepoznavanju osjetljivih točaka, slabosti i tu nastojimo prepoznati koje instrumente možemo spojiti, kombinirati kako bismo e, pretočili naše znanje u konkretno djelovanje u cilju spriječavanja negativnih pojava u kontekstima gdje se one mogu ispoljiti. I samo još nekoliko posljednjih riječi koje se odnose na pitanja koja su postavljena ovdje razočaranja na koja smo naišli, koja smo doživjeli zbog nepotpunog razvoja odgovornosti i dužnosti zaštite u posljednjih 10 do 15 godina. Znamo da je to rad koji zahtjeva dugoročne napore i da ćemo naići na mnogo prepreka. No ipak, izgradnjom jednog korpusa znanja i iznalaženjem novih načina suradnje i spajanja naših instrumenata i tu se vraćam opet na pitanje odgovornosti ukazivanjem svima u svijetu na to da i oni koji djeluju i oni koji promatraju će se pozvati na red zbog svojeg činjenja ili nečinjenja i to je odgovornost koja, kao što sam rekao, ne nestaje jer ona neće nestati sukladno međunarodnom pravu što god vi učinili unutar prijelazne pravde. Dakle, mislim da, sam, da smo ostvarili neke uspjehe u ovom e, prijelazu. Evo, želim istaknuti samo jedan primjer e, toga i to samo jedan e, zbog toga što nemam dovoljno vremena za druge je e, mirovni proces u Kolumbiji. Kolumbija je potpisnica Rimskog statuta i predsjednik Santos je od samog početka mirovnog procesa rekao da će potpisati mirovni sporazum koji će biti u skladu sa ICC-em i Pregovarači su više puta se sastali sa SSM kako bi provjerili da su njihove odredbe o prelaznoj pravdi doista u skladu, i kompatibilne sa onime što je predviđao rimski statut kako, bi eh, tribunal mogao odraditi svoj posao prema potrebi to se ne bi bilo dogodilo da je postojala neka osjetljivost u vezi sa dužnosti zaštite. Dakle, evo, znajmo da postoje i neki pozitivni svjetli primjeri. I na kraju, netko je spomenuo stanje izbjeglica u Turskoj i Libanonu. Sada ne želim oslikati povoljnu sliku stanja, no ipak mislim eh, da je važno priznati da su Turska, Libanon i Jordan preuzeli ogromnu odgovornost eh, nastojeći pružiti zaštitu onima koji su istjerani iz svojih domova u Siriji. To je ogroman teret i to je teret eh, koji zaslužuje naše poštovanje i koji dobija našu suradnju. 2015. godine do, je došlo do iznenadnog skoka i o tome možemo razgovarati s vremenom. E, možda je s time povezano i jedno pitanje do skrbe hranom, no trebamo sagledati i samo evoluciju sukoba i također razmotriti i E, činjenicu da je aktivno sudjelovanje nekih trećih strana utjecalo na ishode sukoba i možda je to imalo i veći učinak nego samo stanje u kampovima. To je još jedan drugi aspekt dužnosti zaštite. To su ljudi koji nisu dobili zaštitu koju zaslužuju u svojim domovima, u zajednicama, u svojem društvu. I mi, Europa, Turska, Jordan, Libanon ostali, trebamo učiniti ono što možemo, ono što je naša pravna obveza sukladno Ženevskoj konvenciji i ono što je naša moralna obveza kako bismo im pomogli i pružili im potporu, ali to ni na koji način ne oduzima ništa od temeljne odgovornosti onih koji su dopustili da ti ljudi budu istjerani iz domova. Hvala. Hvala i na kraju molim vas e, da odgovorite na postavljena pitanja, možda svatko po tri minute. Gospodine Šimonović, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja ću grupirati pitanja koja su postavljena i rekao bih da je njihova suština bila pitanje reakcije na sadašnje izazove u pojedinim situacijama u zemljama i o tome kako učinkovito izvršiti dužnost zaštite. Nalazimo se u situaciji gdje imamo duboke podjele u vijeću sigurnosti i te podjele jačaju nacionalni interesi zemalja članica vijeća sigurnosti, naročito trajnih članova. Nema magičnog štapića kojim možemo omahnuti kako bismo riješili sve, ali možemo vršiti pritisak. Upravo ova godišnja rasprava o odgovornosti vijeća sigurnosti u spriječavanju zločina upravo nastoji stvoriti takav pritisak. To je javna rasprava i ona izlaže članice Vijeća sigurnosti, odgovornosti prema nama, narodu i drugim zemljama članicama zemlje članice vijeća sigurnosti imaju svoje ovlasti i one su ih dobile kako bi izvršile određene funkcije. Ako ne izvršavaju te funkcije, na to ih treba podsjetiti. Kao što i dužnost zaštite je nastala uslijed tragedija Srebrenice i Ruande. Sadašnju raspravu mora oblikovati tragedija i Libije i Sirije. Dakle, vijeće sigurnosti treba odgovarati i za svoje činjenje i za svoje nečinjenje ili nepostupanje. Postavljam pitanje što mogu učiniti eurozastupnici. Pa oni su posuda i oni su važan mehanizam pozivanja na odgovornost e, koji posjeća vlade na njihove obveze i unutar eurosustava oni posjećaju europske institucije na ono što one trebaju učiniti. Tako da mi je e, Drago što čujem da će se uvrstiti poseban članak o tome u vašu rezoluciju i e, kojem će se preporučiti vijeću za što se treba založiti u okviru rasprave e, na glavnoj skupštini UN-a. Podsjećam vas na rezoluciju iz 2013. godine i dugačak popis mjera koje ste tada imali na umu. Neka od tih mjera su provedene, vidim živ dokaz toga ovdje, kontakt osobu ali još preostaju neke mjere koje treba ispratiti do kraja i kao što sam rekao prije, možda biste htjeli održati godišnju raspravu o sprječavanju zločina, možda ćete iskoristiti neke sadašnje rasprave na dnevnom redu kako biste postavili pitanje procjene rizika i mobilizacije resursa. Drago mi je što nas je Simon podsjetio na to da je danas dan izbjeglica i da je važno uspostaviti vezu između sprječavanja zločina i e, sprječavanja migracijskih tokova, odnosno izbjegličkih tokova. I također to treba prioritizirati i u smislu izdvajanja resursa. Dakle, hvala vam lijepa i uživao sam e, čuti od vas e, što ste me pozvali na to da podijelim s vama svoju prezentaciju, što mi daje nadu da će možda se nešto od ovoga i ostvariti pa možete biti sigurni da će se nešto od toga i ostvariti i da ćemo na sajti raditi na tome. Evo, svi ste dali vrlo detaljne preporuke o tome e, što mi možemo učiniti. Profesore e, Davide, i molim vas da budete i vi kratki. Hvala vam. Problem, mene prezident. Nema problema, treba biti kratak. E, problem je klasičan učinkovitost međunarodnog prava Eh, u svjetlu velikih problema s kojima smo suočeni. Eh, eh, poglavlje sedam povelje nalaže mnogo stvari, ali treba biti uspješan u nagovaranju vijeća i članova. Ako gledamo tragediju Ruande, bilo bi bilo jako lako djelovati E, imamo e, države su se suspregnule i natjerale su Ujedinjene narode da se povuku iz Ruande. E, dakle, države su se pokrele sramotom, uključivši Belgiju. I na kraju je došlo do genocida. Malo je učinjeno e, na zaustavljanju rata i na stvaranju zona sigurnosti. Imali smo e, nekoliko tisuća izbjeglica u, u, e, milicija ih je ubijala i i e, e, međunarodne snage nisu bile tamo da e, djeluju. Bilo je moguće djelovati. Sirija je, mnogo osloženiji slučaj od Ruande. Ruanda je prošlost, ali treba izvući lekcije. Postoje stvari koje možemo raditi, imamo diplomaciju i diplomaciju u hodnicima Ujedinjenih naroda. Koji puta se može pokrenuti stvari? E, trebamo e, aktivirati poluge i koji puta je to i uspješno. Hvala. Hvala profesore Dava, David. Sada e, doktor Adams ima riječ. Hvala još jednom. E, hvala Vladimire. E, e, evo, zahvaljujem autorskom vremenu što sam on. Kako možemo premostiti jaz između riječi i akcije? E, ja sam imao sumnjivu čast da radim u Ruandi nakon genocida ono što se čuje od e, onih koji su preživjeli jeste zašto se dozvolilo da se to dogodi. Zato što je e, Ruanda jako udaljena od onoga što je važno svijetu. E, ona nema nafte, na primjer. 20 e, godina kasnije u Centralnoj Afričkoj republici u vijeću sigurnosti sam govorio ambasadorima o tome. Oni nisu znali gdje se to nalazi na karti. Osim imena nisu ništa znali. E, e, vijeća e, je se teško pokrenulo u, po pitanju Centralne Afričke Republike. poslana je, poslana je misija, mirovna misija od deset tisuća mirovnjaka E, e, trebamo e, rano reagirati. Radi se o prevenciji. Su, sprečavanju i tu parlament može biti vrlo važan. Važno je govoriti o stvarima na vrijeme. Europski e, parlament ne može riješiti građanski rat u Siriji, ali može pomoći, u dimenziji e, pravde i odgovornosti može djelovati način na koji e, Europa postupa sa izbjeglicama i tražiteljima azila može e, djelovati na reformu Ujedinjene narode, e, promjenu e, zakona ili propisa o vetovu i tako dalje. I dodat ću, na, u uvodu sam rekao da je ključna stvar koju želim pocrtati. Vjerujem čvrsto u tri i ideje, institucije i individualne osobe. E, vaš glas parlamentaraca je važan. E, čujemo vas kad govorite i kada upozoravate na situacije u raznim zemljama i sukobima. Hvala. Hvala lijepa. Hvala e, i kolegama. Hva, zahvaljujem profesoru Davidu, gospodinu Šimonoviću i, i gospodinu Adamsu. Možda neke od vaših bi se mogu preminjati. Godišnja rasprava o zločinima koje je spomenuo gospodin Šimonović je moguća, moguće je to organizirati. E, svjesni smo mogućnosti djelovanja. Hvala vam na vašim iskazima. Iz dokumenata moramo preći na akcije neki od vas e, su rekli e, e, svijet sluša kad te evropski parlamentarci govore. Nisam sigurna, ali to je pozitivna poruka. Vjerovat ćemo u to. Živimo u teškim vremenima. Potpuno sam svjesna da moramo više e, činiti u pogledu e, Sirije, Jemena i drugih zemalja e, koje se nalaze u teškim situacijama. Pri, moramo misliti i na zločin u Srebrenici od prije 22 godine. Jako se dobro toga sjećamo. To je naša uloga, uloga političara da djelujemo. Hvala vam na vašim riječima. Hvala na sudjelovanju. E, veselim se našem sljedećem susretu. Hvala vam još jedan puta. Hvala.